Okay, colleagues. Looks like some colleagues U redu kolege, izgleda da su neki već u ljetnom raspoloženju, ali moramo započeti pa ćemo krenuti. E, počet ćemo sa prvom točkom dnevnog reda, to je svanje dnevnog reda, imam jednu promjenu koju vam moram najaviti. Na kraju e, današnjeg sastanka ujutro, nakon što ćemo u Grčkoj raspraviti sa odborom LIBE, imat ćemo dodatnu točku vezanu uz pripremu koordinacije s Eritreom to će biti sastanak zatvoren za javnost nakon zajedničkog sastanka s odmah Libe. Dakle, u tom trenutku svi oni koji nemaju pravo ostati na sastanku zatvorenom za javnost morat će napustiti rano. Budući da je to vrlo važna točka, možda ćemo nastaviti s tim raspravljati do 13 sati, ali to će onda biti bez usmanog prijevoda posljednjih, posljednjih 30 minuta, ovisno o tome koliko ćemo brzo proći kroz dnevni red. Možemo li onda osvojiti dnevni red svom izmenom? Da, hvala vam lijepa. Imam samo jedno priopćenje, a to je da danas ujutro nemamo slovački prijevod. Dakle, ispričavam se svima onima koji su htjeli služiti prijevod na slovačkom. Nadam se da ćete moći sa e, drugim jezicima se snaći. Zatim odobrenje zapisnika sa sjednica od 29. i 30. svibnja. To se nalazi u vašim materijalima. Ako imate nekih primjedbi, molim vas javite to e, prije kraja ovog, ovog sastanka. Ako nema primjedbi, onda ćemo odobriti taj sastanak četvrto. Priopćenja komisije. Ima li komisija nekih e, priopćenja? Ne, hvala. Onda možemo prijeći odmah na petu točku. To su preliminarni nalazi, privremene evaluacije mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Vrlo mi je drago što nas jutro o tome raspravljamo zajedno sa našim kolegama iz odbora za okoliš i što je ovdje predsjednica odbora, gospođa Valean s nama jer e, mehanizam Unije za civilnu zaštitu tiče se oba naših odbora. Svih 28 država članica plus e, Island, Norveška, Srbija, Makedonija, Crna Gora i Turska sudjeluju u tom mehanizmu. Što je zapravo to? To je sustav za hitno uzbunjivanje u slučaju poplava, požara, e, zastvenih izbijanja bolesti poput ebole u Zapadnoj Africi, E, kriza izbjeglica i tako dalje. Dakle, to je zajednički centar gdje se ti događaji zabilježavaju, analiziraju i gdje se onda oglašava uzbuna. E, središte mehanizma za civilnu zaštitu je e, koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije i kada smo bili tamo posjetili taj centar, onda smo saznali da oni svaki dan, 24 sata dnevno, cijeli tjedan prate čak i za Božić, dakle, situaciju diljem svijeta kako bi se mogli koordinirati e, između država članica i e, pridruženih država. Mehanizam za civilnu zaštitu je donešen pomoću uredbe, to smo usvojili 2013. godine, sada se trenutno e, evaluira i saznaćemo neke od, neke od rezultata primjene evaluacije od strane komisije danas jutro, ali prije toga ću predati riječ gospođi Valean, izvolite. Hvala vam lijepa gospođo McEvan. Hvala vam na tome što ste nas pozvali da sudjelujemo na ovoj razmini gledišta. U ime odbora ENVI bih htjela reći da pozavljamo ovu priliku da raspravljamo o ovoj važnoj temi. Kao što ste već spomenuli, izaslanstvo odbora ENVI posjetilo je Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije nakon što nas je tamo pozvao povjerenik Stilianides 30. svibnja prošle godine. Centar, jedan od e, jasnih primjera europske dodatne vrijednosti, šime čime smanjujemo nepotrebne, nepotrebne skupa odvostučenja napora e, u korist europskih građana, ali isto tako i u korist e, stanovništva koji su suočene sa kriznim situacijama diljem svijeta. Tijekom našeg posjeta spomenuli smo nekoliko zabavljajućih pitanja što se tiče proračuna i što se tiče toga da trebamo naći rješenje za situacije koje su trenutno preveliki teret za države članice, poput e, situacija e, gdje je potrebna e, duga medicinska njega u zdravstvenim objektima. Prema mehanizmu Europske unije za zaštitu iz 2014. godine komisija treba evaluirati primjenu uredbe te treba parlamentu i vijeću predstaviti izvješće sa preliminarnim nalazima primjene evaluacije sa kvantitativnim i kvalitativnim aspektima provedbe te odluke i to ne kasnije od 30. lipnja ove godine. Taj, do izvješće sa preliminarnim nalazima nije još objavljeno, ali nadamo se da ćemo danas čuti e, nešto od relevantnim elementima iz izvješća, prije svega rezultati e, javne konzultacije koje je komisija provela. I sada, ako mi dopustite, odmah ću predati riječ direktor za upravljanje kriznim situacijama iz Europske komisije. To je gospodin Johannes Luhner. Izvolite. Hvala vam, gospođo Valen, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici kolege. Moram se kao prvo ispričati, a to je vezano za onaj datum koji ste spomenuli, dakle lipanj, to je iza nas. To je vezano uz e, proces evaluacije, zato što smo prve rezultate e, smatrali nedovoljno nedovoljnima po pitanju kvalitete i stoga smo se morali vratiti ponovno na evaluaciju i zatražiti više informacija. Zbog toga kasnemo i zato ja nemam još završnu evaluaciju, to bismo trebali uskoro dobiti i trebali smo onda moći e, vas e, u rujnu o tome izvijestiti umjesto u lipnju. Ono što bih htio učiniti, ako mi dopustite, je predstaviti e, stanje stvari u tim aktivitetima, tojest aktivnostima, dakle prevencija, e, odgovor e, i naknadno proučavanje da vidimo koje koji su izazovi s kojima smo suočeni ništa od onog što ću ja reći nije u suprotnosti sa preliminarnim nalazima koje već imamo, ali imamo isto tako i izvješće Europskog revizorskog suda čije preporuke trenutno pokušavamo provesti i imamo i e, onaj sustav e, konstantnog učenja i stoga ću se ja temeljiti na jednom pristupu koji se na dokazima koji je možda malo širi nego inače. Općenito rečeno, svi se slažemo da odluke povezane sa mehanizmom unije za civilnu zaštitu koje ste donijeli 2014. godine dobro funkcioniraju. Sada smo u četvrtoj godini provedbe mehanizma i sve u svemu su rezultati zadovoljavajući u smislu da se taj mehanizam smatra poboljšanjem učinkovitosti u sustavima koje imamo na europskoj razini za odgovor e, na e, hitne situacije koje mogu biti prirodne nepogode ili prouzročene ljudima, isto tako što se tiče prevencije. U zakonodavstvu su se e, tražili od svih 28 država članica nacionalni planovi procjene rizika, njih smo zaprimili. Znamo da u većini država članica drugi ministri, druge agencije, druga tijela za odgovor na hitne situacije smo uspjeli saslušati. Na temelju toga smo uspostavili sveobuhvatan popis rizika u Europskoj uniji, što je na neki način taj e, krajolik e, rizika koji postoji u državama članicama. Uz to imamo i proračun za prevenciju kriznih situacija koji je dosta velik i moram reći da se da smo puno bolje opremljeni za pripremnost i prevenciju nego što smo za odgovor. Što se tiče pripravnosti, mislim da je to fizički gledano najveća inovacija iz e, uredbe. Sada imamo kapacitet za odgovor na krizne situacije, mi to zovemo i e, na engleskom voluntary pool, zato što tu države članice mogu na dobrovnoj osnovi ustupiti ustupati e, E, kapacitete koje imaju i vidimo da smo u većini e, simulacija vidjeli da su potpuno ispunjeni ti kapaciteti ili da su čak i premašeni. Osim toga, gledali smo koji su troškovi adaptacije za te simulacije. I tu vidimo da se povećala sposobnost odgovora na krizne situacije. Imamo dva sustava ranog uzbunjivanja. Svatko može ih konzultirati fizičkom obliku u centru. Imamo e, Europski sustav uzmanjivanja u slučaju poplava koji se temelji na e, podacima iz prošlosti i na e, vremenskim prognozama, ali s time možemo simulirati i posljedice određene količine padaline u određenom vremenskom razdoblju. Stoga je to vrlo dobar instrument za predviđanje toga gdje će se ili neće dogoditi poplava. Naravno, mi danas svaki dan koristimo i europski sustav informiranja o požarima. To je isto tako u mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu i to stoje na raspolaganju svim e, državama članicama koji sudjeluju u tome, njih preko 30, dakle 34. Imamo još isto tako i sustav e, brzog mapiranja situacija nakon katastrofa. To nam omogućava satelitski sustav Kopernik. Mi dakle stvaramo karte koji se temelje na analizi i tako možemo dati bolji odgovor na krizu ili možemo se bolje nakon krize organizirati u smislu oporavka. Još jedan drugi element koji je pomalo zapostavljen, ali ja zapravo smatram da je najvažnije kada sad je o tome da stvorimo europski e, duh e, solidarnosti, to je obuka, tu se sastavljaju sudionici iz država članica. U nekog godina smo udostručili broj pojedinačnih stručnjaka. Imamo ih sada 740 godišnje, a prije 2014. godine smo imali 322 stručnjaka po godini, a samo 15% toga su, tih osoba su žene, to ovisi o, o, tom, o tom zanimanju, ali isto tako i o državi iz koje dolaze slučajci, ja bismo vidjeli da se taj postotak poveća. Sve skupa smo financirali e, projekte za pripravnost za krizne situacije u iznosu od 17 milijuna eura. Onaj treći element e, odgovora je vrlo važan zato što 2014. i 2015. godine u svakoj od tih godina smo mehanizam aktivirali 19 puta, a 2016. godine je aktiviran 26 puta. Dakle, vidimo da je uzlazna tendencija i samo da vam dam dojam o tom razvodu između 2014. i 2016. godine oko 33% zahtjeva zaprimili smo iz država članica Europske unije, a ostale dvije trećine iz država izvan Europske unije. Kako to funkcionira? Zapravo svaka država na svijetu te Sjedinjene američke države mogu te ujedni narodi mogu zatražiti pomoć na koju mi onda možemo reagirati ili ne, u svakom slučaju obavještavamo države članice o tim zahtjevima. I stoga je zanimljivo vidjeti da smo aktivniji na području izvan Europske unije nego unutar Europske unije. Što se tiče upitnika i pitanja koje smo postavili, tri četvrtine E, koordinatora su smatrali da, je, da se unutar Europske unije pravovremeno i glatko odgovara na krizne situacije. Što se tiče izazova i prevencije, glavni izazov je taj da se taj krajolik rizika mijenja. Sada smo u kontekstu e, sigurnosne unije sve više upleteni u tu raspravu o odgovoru na terorizam. CBRN Dakle, e, obrana i odgovor na CBRN je nešto što je također sve važnije na dnevnom redu. Zatim imamo i klimatske promjene koje, to još povećavaju i e, posljedice toga na koje moramo odgovoriti. Još jedan izazov su kibernetički napadi koje nas zabinjavaju zato što primjerice kada bi se dogodio napad na internet onda bi se eh, komunikacijski sustav ERCC-a možda poremetio. Dakle, imamo promjene u tom krajoliku rizika i moramo eh, naše kapacitete prilagoditi tim promjenama. Što se tiče prevencije i pripravnosti, naša je ambicija da s vremenom e, tu budemo e, usredotočeni. Većina financiranja za prevenciju i pripravnost dolazi iz Europskog regionalnog fonda, iz kohezijskog fonda i naš proračun je u potpunosti vezan uz to što se događa s tim fondovima. Stoga trebamo e, naš rasprave voditi sa nadležnim glavnim upravama, ali isto tako i sa državama članicama da vidimo što se točno radi s tim sredstvima i temeljili se to na analizi rizika ili ne. Što se tiče pripravnosti, imamo jako visoku kvalitetu, e, ali jako visok trošak registracije tih različitih modela i tu bismo također htjeli to sve obuhvatiti i ujediniti u jedan sustav. E, nešto što se uvijek pojavljuje kao nit vodilja u raspravama sa državama članicama i zugama je to da je ta odluka dovela do mehanizama koji su dosta administrativne prirode na nekim dijelovima i da mnogo toga već možemo napraviti u postojećem okviru i na tome to radimo. ću vam jedan primjer i s time ću zaključiti što se tiče odgovora imamo sufinanciranje za transportne sustave i tu trenutno u papirnatom obliku dobivamo zahtjev i zatim račun, a račun kad dobivamo toliko kasno da je vrlo teško dobro upravljati proračunom. I tu na temelju preporuke Europskog revizorskog suda ćemo do kraja iduće godine se kao prvo pobrinuti da imamo sustav koji se temelji na informatičkim sustavima, dakle bez papira, ali govoreći iz iskustva i znajući načine na koji to funkcionira u pojedinim državama članicama, bilo bi dobro da isto tako iskoristimo prednosti revidirane financijske uredbe i da pojednostavimo naš sustav plaćanja, način na koji isplaćujemo. Dakle, ako primjerice u jednog dana šaljemo avion iz Francuske u Portugalu, da točno znamo koliko će to doći, da se obje strane slože eh, oko tog iznosa. Na taj način trebamo dakle, smanjiti birokraciju. Što se tiče odgovora, već tijekom e, rasprava sa Europskom revizorskim sudom smo rekli da ćemo od sada imati sustav registracije svih aktivnosti koji se tiču mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu što nam dopušta da procjenjujemo učinkovitost mehanizma. Ja vam evo mogu reći što se tiče e, šumskih požara u Čileu, bilo nam je potrebno točno 24 sata od trenutka kada smo zaprimili zahtjev do trenutka kada smo imali više od 300 e, europskih vatrogasaca u Čileu. Što se tiče ovog nedavnog zahtjeva za šumski požar, imali smo najkraći rok odgovora od pola sata samo, a najdulji rok od sati pol, dakle između tog trenutka kada smo zaprimili zahtjev i e, trenutka kada su države članice rekle da misle reagirati. Naravno, to sve ovisi o reakcijama država članica mehanizmu i to treba biti učinkovito. Što se tiče budućnosti, raspravljamo sa svim dionicima i naravno pokušavamo sada što više toga učiniti sukladno postojećem okviru, da ne sjedimo skršenih ruku i samo čekamo, već da pokušavamo poboljšati sustav već sada gdje možemo. Trenutno bi zapravo već mogli predložiti izmjene e, na odluku, ali to nećemo podnijeti u ovom trenutku, već mislimo imati detaljnu raspravu s državama članicama. To je zapravo nešto što uvijek činimo, ali ovdje je to posebno važno zato što je to e, kompetencija za pružanje podrške i to je zapravo stvarno njihova e, nadležnost prije nego što onda donesemo odluke vezano uz neke izmjene u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam što ste nam dali pregled Imali smo nekad to izvješće Europskog revizorskog suda i mislim da danas, baš e, ujutro, odbor za kontrolu proračuna, odbor konti to raspravlja. Krajem današnjeg pripodneva. Evo, ima li netko pitanja na ovo? E, Hvala na vam na ovom izvješću. Ovo, ovo izvješće mm, zapravo je dosta pozitivno i imao bih jedno pitanje, jedno pitanje koje se odnosi na klimatske promjene. Vi ste rekli da se jedna trećina mjera provodi unutar Europske unije, među tim mjerama jesu li mjere koje su koje se mogu definitivno, odnosno jasno povezati sa posljedicama klimatskih promjena. Drugo pitanje odnosi se na kibernetičku sigurnost. Je li do bilo situacija gdje je dakle, ovaj centar koji je bio ugrožen i mm, dakle, čuli smo ovdje što ste do, rekli u svom izvješću, ali je li bilo ovakva situacija? I treće pitanje odnosi se na sami tijek upravljana rizicima. Vi ste u izvješću naveli neke zemlje kao što su Nepal ili zemlje zapadne Afrike gdje smo imali e, slučaj e, ebole. E, međutim, ima i drugih zemalja. Bilo je i drugih situacija u kojima ste djelovali. Dakle, koliko dugo ostajete u zemlji, upravljate rizikom, a kada se ponovno počinju provoditi tim e, mjere, dakle razine pomoći. Dakle, kakav je taj prijelaz između dakle, pruženja civilne zaštite i pružanja e, dakle, razvojne pomoći. Na koje je li upravljanje rizikom uključeno u ovo ili e, tko provodi takve mjere? Hvala. Hvala. E, ako nitko druge nema, dakle imam ja još jedno pitanje koje se odnosi na kibernetičku sigurnost, to je sve važnije pitanje. Dakle, imaju li tu nekakvi planovi, postoji koordinacija po tom pitanju na razine Europske unije. Potom, kada sam počela predsjedavati o tu smo e, bila upravo ova kriza ebole i bile zapravo smo se pitanjem evakuacije e, naših državljana iz tih područja, dakle, i onda smo vidjeli da samo dvije zemlje članice imaju kapacitete za e, evakuaciju, onda je postavilo se pitanje zapravo samih troškova evakuacije, dakle, evo, evo, za sada samo ova dva pitanja za vas, gospodine. E, hvala. Dakle, odgovor na pitanje gospodina Neusera. Kada sam govorio o jednoj trećini mjera, onda je to zapravo jedna trećina odgovora, odnosno djelovanja i ja ih ne mogu sada znanstveno izravno povezati s posljedicama e, klimatskih promjena. Već, međutim, velika većina, gotovo 90% uz iznimku migracija, usko su povezane sa e, da dakle prirodnim katastrofama, dakle poplave, šumski požari. Statistički znamo da za obje situacije, dakle kad je riječ o poplavama i šumskim požarima, da se i požari i poplave događaju sve češće, da su to sve ekstremnije katastrofe i znamo da dolazi do povećanja e, e, temperature. E sad, što se tiče vašeg pitanja, Mislim da je, e, su klimatske promjene nešto što moramo imati na umu. Ne samo kada govorimo o kapacitetu reagiranja djelovanja, nego također kada govorimo o kapacitetima pripravnosti i prevencije. Međutim, e, to nije ni malo lako, jer onda imate tu, nosite se sa različitim društvenim interesima, gospodarskim interesima, e, kulturološkim razlijima, a to znači da zapravo potrebne su prilagodbe, to jeste promjene, promjene promjene koje zahtijevaju potpuno, nešto potpuno drugačije. Dakle, da, sve u svemu možemo reći da većina našeg odgovora jeste usko povezana sa klimatskim promjenama. Kada govorimo o kibernetičkoj sigurnosti, pitanje je jesmo li spremni. Kao što znate, dakle, dakle, razumijem, moguće zaustaviti e, oplemenjivanje urana u Iraku. To smo vidjeli prije nekoliko godina. Isto tako smo vidjeli da ako je, možete isključiti GSM signal, tada možete isključiti i opskrbu energijom cijele jedne regije. Dakle, možete zapravo e, zamračiti cijeli jedan grad. Dakle, na europskoj razini mi priprem, što pripremamo na razini Europske unije. U ovom trenutku imamo imamo cijeli niz zemalja članica koje troše na proračunu u izgradnju kapaciteta za kibernetičku sigurnost poneprije u sektoru vojne, zaštite. Što se tiče pitanja gospođe predsjedateljice, imali smo jedan incident, jedan slučaj gdje nismo mogli jasno reći o čemu je bilo riječi, ali je bilo o kibernetičkom napadu ili je bilo zapravo o nekakvoj tehničkoj eh, poteškoći. Naš sustav se temelji na internetu i ne vjerujem <clears throat> da e, se taj sustav može lako napasti jer je e, zatvoren jer je e, osiguran, nije zapravo nema pristup, tom sustavu nemaju tom sustavu nemaju svi pristup i e, trenutačno se vodi rasprava ne samo o našem sustavu, nego također rasprava se vodi i unutar komisije po pitanju kibernetičke sigurnosti u Europskoj uniji. Mi moramo biti spremni, ali za tako i privatni sektor mora puno toga još učiniti. To je područje gdje postoje velike interese, pogotovo kada govorimo o hibridnim prijetnjama i e, NATO-a koje se sve više najviše bavi upravo time. E, upravljanje rizikom e, i e, upravljanje rizikom i Haiti. Da, rekao bih da u teoriji postoji prijelazno razdoblje, dakle, Međutim, naša ekspertiza je dosta specializirana. E, Haiti je, nažalost, zbog svog geografskog položaja e, kandidat za e, dakle, djelovanje na području civilne zaštite svake nekoliko godina. Tu smo u dijalogu i moram reći da kada smo se nedavno sastali sa delegacijom za Haitija u Cancunu, da smo jasno rekli da bismo bili posrednik, kada bismo mogli poslati savjetodavnu misiju. E, međutim, međutim, za to je potreban zakon o civilnoj zaštite, uvijek smo slušali, napravit ćemo to, mi smo ponudili također da savjetujemo i po tom pitanju, jer ono što je potrebno učiniti u zemlji jeste decentralizacija određene vlasti i uspostavljanje lokalnih kapaciteta za civilnu zaštitu kako bi mogli e, neposredno e, djelovati i reagirati. Kada sam zapravo prije dva tjedna pogledao kakva je situacije da zakon još uvijek nije bio donesen. Dakle, u teoriji da mi bismo dakle, dali savjet, ekspertizu, analizu, a onda e, cijeli proces može preuzeti e, zapravo sad kroz koordinaciju za razvojne pomoći. Međutim, u cijelom tom procesu potrebna nam je sugovornik, ozbiljan sugovornik s druge strane. E, što se tiče e, ovog e, sustava volontiranja, dakle tu mogu samo reći ne još, ali imamo to u prijedlogu za kodeks solidarnosti i ono o čemu smo mi ovdje razmišljali jeste zapravo zapravo pripravnost i prevencija. U e, Europskoj uniji imamo velike površine pod e, šumom koje bi se mogle zapravo čistiti svakog proljeća. Dakle, e, pripravnost znači zapravo da treba provesti određene mjere čišćenja biošuma ili pak e, drugih područja i za takve mjere se zapravo zemlje članice bi trebale moći pristupiti određenom, e, dakle i volonterima i ostalim instrumentima. Dakle, naše kapacitete, dakle imamo s ovaj volonterski pool, e, dakle kada je e, dakle imamo, imamo određene kapacitete, međutim mogu vam dati jedan primjer, primjer Luksemburga. Luksemburg je primjerice dao, e, stavio na raspolaganje zrakoplov e, u okviru ove krize ebole, e, međutim potrebna su sredstva i za održavanje tih kapaciteta, čak i kada se ono što je raspolaganju ne koristi. I ono o čemu se uvijek raspravlja među zemljama članicama članicama jeste e, ono što ste se i same rekli, a to je koja je stopa sufinanciranja od strane Europske unije i u koje svrhe. Dakle, mi dakle, ne financiramo operativne troškove, troškove održavanja. To znači da zapravo e, puno toga ste izvan sustav i tako mm, mm, dakle, neću, dakle, ponovno, dakle, ovi e, medicinski e, kapaciteti za medicinsku evaluaciju, dakle, imamo i možemo tu djelovati dosta brzo. Hvala. Da, to je zapravo prošli put je bilo vrlo e, velik problem zadnji put i štete što to vijeće nije uspjelo riješiti to pitanje. Hvala. E, dobro jutro svima. Hvala, hvala na ovoj prezentaciji. Imali smo priliku već da posjetimo koordinacijski centar i da se na licu mjesta zapravo uvjerimo da se europska sredstva koriste ne samo u e, svrhu i koriste europljana, nego da to u snuci dobro funkcionira. E, imam jedno pitanje. Dakle, preporuka komisije, jedna od preporuka komisije bila je, odnosno revizorskog suda, bila je da se e, ECDC-om e se provjeri zapravo koje su, što je potrebno kako bi se s njihovim stručnjacima moglo djelovati izvan Europske unije u svrhu poboljšanja e, mjera zaštite. Ima li tu već, je li tu još nešto poduzeto, u kojem smjeru se tu zapravo e, radi i koliko je, je li vam u tom, po tom pitanju potrebna podrška Europskog parlamenta? Da, e, mi e, zapravo tu vodimo raspravu na razne dakle, e, E, glavnih ravnatelja, dakle potrebne su određene promjene, ne mogu sada govoriti u ime ECDC-a, međutim, na temelju onoga što rade, mogu reći da su oni vrlo zainteresirani. E, ovih dana imali smo nekoliko sastanaka i sa američkim centrom za e, kontrolu i nadzor katastrofa, to je u tome sudjelovao i ECDC, postoje trize na koji način zapravo se koordinira razmjena informacija između na uh, Europske unije i e, SAD-a. Dakle, tu postoje veliki kapaciteti koji mi možemo i trebamo koristiti. Međutim, e, općenito mi se svi slažemo da bi bilo dobro da ECDC e lakše, odnosno po jednostavni način djeluje. Naravno, to je uvijek pitanje mandata, a ako je to pitanje mandata, onda je to s tim usko povezano i pitanje resursa. Dakle, u ovom trenutku imamo vrlo imamo veliku raspravu, no u ovom trenutku ne mogu ništa reći o tome kakvi su planovi ncdc a Hvala. kolega još želi postaviti pitanje. Hvala, hvala, gospođo predsjedateljice. Možete nam reći kakva je e, suradnja sa europskim zemljama koje nisu članice Europske unije, primjerice Makedonija, e, Crna Gora, e, Turska. E, Srbija. Dakle, na koji način oni su, takve zemlje sudjeluju u europskom e, mehanizmu Unije za e, civilnu zaštitu. Drugo pitanje, također želim naglasiti činjenicu da mi, da mi kao međunarodna organizacija, kao Europska unija u buduće moramo ojačati ovaj mehanizam za civilnu zaštitu, jer kao što je već rečeno, mi ćemo se sve češće suočavati s izazovima ekstremnih vremenskih prilika, e, to zapravo promatramo već u sve zemljama, pa tako i u mojoj domovini. I stoga potreba nam je strateški plan e, za jačanje mehanizma unije za civilnu zaštitu. Potrebno se naravno pitanje je tu povezano i sa sredstvima koje su stavljene na raspolaganje. A što se tiče kibernetičke sigurnosti, nedavno sam se sastao s predsjednicima jedne organizacije ovdje u Briselu, organizacije koje se također bavi i osiguranjima. I tu postoje već poduzeća i organizacije koje e, osiguravaju e, također i rizike od kibernetičkih napada. I e, ja vas pozivam da 10. listopada dođete u parlament gdje organiziramo jedan sastanak na pitanje borba protiv kibernetičkih napada i uloga osiguranja u tome. Hvala vam lijepa da evo ga, ovo zapravo nije bilo pitanje, nego <laughs> zapravo promidžba, ali korisna promidžba. Ljiljana, izvolite. Hvala. E, zapravo nemam e, puno Nemam zapravo puno pitanja, zapravo vidjeli smo za ove slučajeve velike poplava u Europi i zapravo ono najbolje što kolega ima može napraviti je da, da otvori pitanje na, za koje su već do sada postavljene. Dakle, sve ove krize, e, na koji način kroz koordinaciju s mjera se može pružiti velika pomoć. To je velike koristi za e, Mm, građane tih zemalja i to je možda bi na najbolji primjer za to. Međutim, pitanje je možda što možemo mi ponuditi vama, kako mi vama možemo pomoći da još bolje odradite svoj posao. Evo ga. E, ako nitko nema pitanja, a kolegica ima još jedno pitanje, e, hvala. Rekli ste da e, činjenica da se ne financiraju operativne troškovi, da to predstavlja veliki izazov za vas. Međutim, što je potrebno da bi se financirali operativni troškovi? Što je potrebno za to? E, rekli ste da e, imate to, ovdje ipak pred vama se oni koji mogu sudjelovati u donošenju odluka. Drugo pitanje, očekujete li da će Brexit utjecati na učinkovitost redovnog samog e, djelovanja e, e, samog centra. I treće pitanje, ako ste uključeni ili ste već bili uključeni ili namjeravate se uključiti u i provodite mjere za sprječavanje imigracijske krize, kako to namjeravate činiti? Evo, ovo su zaključna pitanja. Izvolite. Hvala. Što se tiče zemalja iz susjedstva, da, to je jedan naš fokus na ih područje tu činimo dvije stvari. U zakonodavstvu, zapravo pravne akti, kaže da su zapravo zemlje dakle, kandidatkinje za članstvo sudjeluju u tom mehanizmu. E, dakle, Turska primjerice je, sudjeluje u ovom mehanizmu i sve dok ne dakle, sve dok ne donesemo odluku ili donoku Dakle, dakle oni su uključeni e, u ovaj e, mehanizam, osim kada donosimo odluke, onda se odlučujemo o proračunu. Potom, kroz predpristupne instrumente, e, tu je na raspolaganju sredstva za zemlje u susjedstvu i nadalje pokušavamo razviti snažne bilateralne odnose, ponebrije kada je riječ o izgradnji kapaciteta u tim zemljama. Doduže to se odvija sporo, presporo, po E, ukusu, ali to e, za to vam je su vam potrebne jedinstvene ljudi koji će sudjelovati u dijalogu. Naravno, mi svima njima pružamo, odnosno ponajprije zemljama u e, susjedstvu pružamo mogućnost sudjelovanja u vježbama i sudje, mogućnost sudjelovanja u edukacijskim programima. Dakle, ovdje kada govorimo o susjedstvu, govorimo o sredozemnom području o e, zemljama Zapadnog Balkana. To su zemlje susjedstva koje potičemo na sudjelovanje. A kada um, i, se aktivira mehanizam, Albanija je tako neko, prije nekog e, nekoliko godina aktivirala ovaj mehanizam e, zbog poplava, onda mi e, zapravo šaljemo tim koji među ostalim je zadužen za izgradnju kapaciteta i koji je zadužen za to da dok mi djelujemo također se naglasi važnost aspekata pripravnosti i prevencije lokalnim vlastima, da je to zadržano u e, izvješću. Evo ga. Hvala vam jako puno. E, ovo je uistinu lijepo područje na kojem se može raditi. Radio sam togođer na području izrade za e, pravnih akata na području kemijskih industrije. Međutim, to je isto tako jedno vrlo zanimljivo pitanje. Međutim, e, e, mislim da je ovo vrlo važno jer postoji i jedno područje gdje, ne, bih ja rekao, uz minimalne troškove možemo polučiti vidljive i velike rezultate. E, I to zapravo je povratna informacija koju dobijemo iz zemalja u kojima se aktivira mehanizam za civilnu zaštitu, e, gdje zapravo onda čujete povrednu informaciju da Europska unija nije samo Brisel i nije samo birokracija, nego također pružaju hitnu pomoć tamo gdje je, to potrebno. Znači, ovo je područje djelovanja koje je vrlo atraktivno. Što se tiče ovog posljednjih, ovih posljednjih pitanja koje su postavljena, mislim da ovo vrlo dobro funkcionira, pogotovo imajući na umu da e, uloga Europske komisije je da omogući koordinaciju. Naš pristup je, je bio i nastavlja biti da e, ovdje e, zapravo radimo sa vladama i zemljama koje su dosta centralizirane, da ovdje radimo sa federalnim zemljama u kojima je zapravo sve što je izvan civilne zaštite zapravo od nadležnosti e, saveznih e, zemalja, primjerice u Njemačkoj ili u Austriji. Dakle, pronaći onaj najmanji ili najveći na, zajednički nazivnik je dosta teško, a kada je riječ o operativnim troškovima, postoji rasprava među zemljama članicama i ono što mi pokušavamo napraviti jeste pokušati pronaći konstruktivne rješenja koja su prihvatljiva svima. Jer u ovom području. E, ljudi e, djeluju volonterski. Nitko nije prisiljen na to, nek je plaćen za to. Dakle, potrebna je dobra volja. Dobro, možda smo, ne napredujemo tako brzo e, u, brzi u našim raspravama, ali zapravo svi sudjeluju. Važno je, važan je taj aspekt kreativnosti. I mislim da postoje nešto oko čega se sve zemlje članice mogu složiti, a to je jasna vizija kada je riječ o aktiviranju mehanizma izvan Europske unije, odnosno da kada je e, riječ o e, financiranju za mjere koje su više razvojne mjere, se to, tu financiranje može aktivirati i za drugih e, područja. Dakle, mislim da je to područje na kojem se još može raditi kada je riječ o financiranju i promjeni, izmjeni same strukture financiranja. Što se tiče ovog pitanja vezanog za Brexit, e, da, to će svakako utjecati. Mogu dati e, još jedan primjer što se tiče procjene rizika. Tu je na kraju vrlo napredna po tom pitanju, pogotovo kada je riječ o stručnosti i ekspertizi, a kada je e, riječ o aktivaciji UCPM-a, dakle taj mehanizam je aktiviran u kontekstu e, e, migracija, mm, a aktiviranje mehanizma u Grčkoj je zapravo bilo najveće aktiviranje mehanizma i Ujedina kraljevina je tu davala vrlo velik doprinos Dakle, to je bila naša najveće e, djelovanje, naša najveća operacija i ono što mogu reći jest da je to bilo puno više od pruženja prve pomoći. E, kada vidite taj velik broj ljudi, kada velike, pogotovo kada vidite tu e, nužnost, dakle, prvo što je potrebno pođe jeste pravni akt za pružanje e, pomoći u hitnim slučajevima. Onda kada vidite zapravo mjere civilne kada vidite aktiviranje i kada se zapravo sve to aktivira jedno po jedno i posluži, e, onda možemo zapravo i mi djelovati i e, djelovati. Jer puno je važnije dati financijska sredstva za djelovanje na licu mjesta nego te širom Europe slati e, robu i pomoć. Hvala, hvala što ste odgovorili na sva ova pitanja. Time smo dobili um, bolji pregled. vidimo gdje zapravo tu još nešto napraviti, a gospođa Valen će još zaključiti ovu točku dnevnog rada. Hvala vam najljepše. Nama je bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Očekujemo s veseljem izvješće u, u rujnu e, doista e, radite mnogo na prevenciji pripravnosti, uključujući i obuku e, svih e, uključenih. To je doista dobar temelj za budućnost. U mojoj E, po mojoj ocjeni ja bih rekla da ono što smo čuli jeste vrlo ohrabrujuće, daje nam razloga da i dalje podupiremo vaš e, posao. Imat ćete u nama vrlo jakog i pouzdanog e, partnera. Hvala vam što ste danas bili s nama ovdje. Hvala gospođi McEvan što je bila domaćinom ove razmjene mišljenje. Hvala, hvala svim e, kolegama iz e, odbora Envi. ćemo im nekoliko minuta da izađu iz prostorija, onda ćemo nastaviti s dnevnim redom.